glasovanja Guengela nf o iz, odluci ITREA da se pokrenu međuinstitutski pregovori na temelju e, urede za zajednička pravila unutarnjeg tržišta za plin izvjestitelj gospodin Buzek. Glasovanje će se održati sutra. Što se tiče odluke ulaska u međuinstitucijske pregovore sa strane Trana i Empla, nisam dobila zahtjev za glasovanje, e, zato će ovi odbori započeti s pregovorima. Također želim najaviti da gospodin Šepra napustio nezavisne e, zastupnike i od 18. travnja se pridružio